imamo izvješće Vermeho i izvješće o napretku u e, e, provedbi e, uredbi o energetskoj učinkovitosti. Prva riječ ima gospođa Bermeho, izvjestiteljica. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, povjereniče, kolege, dame i gospodo. Malo više od dva mjeseca prošlo je od kad smo e, podastrili e, nacrt izvješća o napretku e, u području obnovljive energije. To smo postigli dobar rezultat i konsenzus u većini točaka Parlament treba pomoći komisiji da evoluira ono što se događa s onim državama koje ne uspiju promijeniti svoje energetske politike i postići ciljeve za 2020. Nova direktiva e, imat će obvezujuće ciljeve za 2030. Dakle, to je pokušaj borbe protiv klimatskih promjena u skladu sa zaključcima konferencije COP21. Dakle, dok razvijamo e, proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, e, to su komplementarne mjere uz one koje se bave energetskom učinkovitošću, a se skupa vodi suverenije, zelenijem i demokratskim energetskom modelu e, u Europskoj uniji za razliku od onog koji je trenutno dominantan. E, želim zahvaliti povjereniku Kanjeteu. E, međutim, naša dosadašnja politika nije bila dovoljna, odnosno vlada koja je on bio dio nije bila učinila dovoljno u tom smislu. E, napuštanje, međutim, starih modela ne može se dogoditi preko noći. Te promjene moraju biti postepene, ali moramo osigurati da nastavimo i dalje e, poticati eh, energiju iz obnovljivih izvora. Eh, moramo također osigurati kao drugo da generacijski mehanizmi eh, demokratska kontrola nad velikim monopolistima u ovom području se suzbiju i da postignemo javno sudjelovanje i jedan kolektivni generacijski sustav e, koji će nas dovesti do veće učinkovitosti kad je riječ o distribuciji e, električne energije i e, toplinske energije za hlađenje i grijanje naših kuća i stanova. Dakle, dosta toga moramo još korigirati. E, moramo bioenergiju razvijati brže. Dakle, tržište samo nije do, uvijek dovoljan mehanizam regulacije upravljanja resursima kao što smo vidjeli u bici za e, zemlju. Ener, prijelaz na nove vrste energija je veliki izazov e, i u sociološkom smislu i mi smo uložili amandmane i u tom smislu. Ne možemo dopustiti da se snižavaju standardi e, koje imamo za zaštitu radnika. Moramo osigurati da e, i na tom području postižemo napredak u okviru novog energetskog modela. Znači moramo se boriti protiv energetskog siromaštva, moramo imati socijalne garancije za ona kućanstva, za one obitelji koje, koje su, koje žive ispod praga siromaštva i e, nisu u stanju plaćati račune za energiju. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolegice Lopez Bermeho, a sada riječ ima drugi izvjestitelj kolega Piper. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Danas se održava referendum u Ujedinjenoj kraljevini i tamo je riječ o subsidijarnosti, o e, smanjivanju birokracije, o tome ćemo i mi danas ovdje razgovarati. Dakle, poboljšavanje energetske učinkovitosti je jedna e, stvar od koje ćemo svi imati koristi. Dakle, radi se o E, manjim troškovima, a o većoj e, sigurnosti opskrbe. Zato je ova direktiva investicija u budućnost Europe ako to budemo odradili kako treba. Dakle, do 2020. stvarit ćemo uštede od 20%, ali ne samo zahvaljujući europskoj regulativi, nego i zbog vlastitih interesa poduzeća, potrošača, da troše manje energije i zato želim zahvaliti građanima i poduzećima u Europi. E, e, naša bilanca je zapravo bilanca uspjeha. Mi smo vodeći e, na prvom mjestu u svijetu po uštedama u energiji, Eh, ali eh, zato naši građani i poduzeća plaćaju visoku cijenu. Kao prvo, cijena električne energije kod nas među najvišima su u eh, svijetu. Kao drugo, energije koje troše mnogo električne energije bore se za opstanak i investicije se već odavno su se već odavno premjestile izvan EU sve mjere koje e, mi uvodimo naravno sve to je imalo svoje, svoju opravdanost međutim mi e, zanemarujemo sinergijske efekte u rezultatu nastaje puno birokracije e, a što se tiče cijena u ETS sustavu, e, nezadovoljni smo zbog pada cijena tih certifikata. Dame i gospodo, to tako ne ide dalje. Evo na primjeru ove direktive energetskoj učinkovitosti ja sam zahvalan što su mnoge stvari ostale unutra u tom tekstu. Dakle, to da nam je cilj učinkovitost, a ne samo štednja, e, da zemlje članice imaju poticaje za uvođenje novih mjera. E, također radimo na koherentnijoj e, regulativi. O svemu tome se mi u parlamentu svi slažemo. Ono što ja međutim ne podupiram, ne podupirem je uredba o obaveznoj uštedi od 40%. Tu se uopće ne radi o učinkovitosti, nego o zabrani trošenja energije, moje dame i gospodo. To bismo mogli učiniti kada bi Europa bila u lošoj situaciji, ali činjenice govore upravo suprotno. Mi smo e, smanjili emisije stakleničkih plinova za 25% a potrošili smo, povisili smo energiju iz obnovljivih izvora e, za 40%. Dakle, ako to nije dobra bilanca, onda ne znam šta je. E, onaj tko sada želi zabranu potrošnje energije, taj e, nije u doticaju sa stvarnošću. I zato upućujem molbu kolegama iz kluba zastupnika SID i ALDE Molimo vas podržite e, naš cilj, a to je ušteda od 30 do 40 posto e, i to e, na dobrovoljnoj bazi, a ne obvezujuće ako se pokaže da e, ne postižemo, da nismo na dobrom putu, još uvijek možemo pribjeći strožnjem, e, strožnjem zakonodavstvu. Hvala lijepa svima koji su surađivali na ovom izvješću. Hvala lijepa gospodine Pipe, a sada gospodin Kanjete ima riječ. Hvala. Drago mi je da mogu biti među vama kako bih sudjelovao u raspravi koja je ovdje o dva važna energetska stupa koji govori i o obnovljivim energijama. Osim toga, e, radimo zapravo sada na ta dva pitanja istovremeno. I e, to su dakle dva ambiciozna dijela koji se događaju nakon onoga što je usvojeno na sastanku na vrhu u Parizu. I e, to će e, radit ćemo na tome u drugom dijelu godine. Zahvaljujem se najprije izvjestiteljima. Započet ću najprije od e, izvješća gospodina Pibera. E, znate da pripremamo sada reviziju direktive o energetskoj učinkovitosti, ali i energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Vrlo je važno da napravimo odgovarajuće okvire kako bismo ostvarili taj cilj i kako bismo se koncentrirali na same zgrade e, kako bismo radili e, tamo gdje ima veliki potencijal da se napravi energetska učinkovitost. E, slažem se da bismo trebali e, energetsku učinkovitost sustavno uključivati u naše politike, ali isto tako i sve što je vezano za borbu protiv klimatskih promjena. Biće važno da E, svi o tome dovoljno sasnaju i kako bismo imali dovoljna ulaganja da ostvarimo ciljeve. Zakonodavstvo koje izrađujemo treba imati više u sebi od samog konačnog cilja. Svi moraju ozbiljno pristupiti tom zakonodavstvu i zato se i želim posebno osvrnuti na članak sedmi o štednji energije. Države članice pokazuju nedavne studije, ozbiljno su uzele te mjere i učinili su sve kako bi se ostvarili ciljevi koji su predviđeni za 2020. godinu i nadamo se da ćemo upravo zahvaljujući tom članku ostvariti 50% e, štednje koja nam je potrebna na planu energetske učinkovitosti, ali naravno moramo ostvariti i ciljeve za 2030. godine, e, a to je ograničenje emisija kako je usvojeno u studenom na sastanku vijeća. Važno je da se usmjerimo na skradarstvo. To je bitno ne samo zbog štednje, već i zbog načina na koristimo energiju i zbog iskorjenjivanja energetskog siromaštva. Htio bih se zahvaliti i svjestitelju još jednom što je ove ključne teme uvrstio u svoje izvješće. Isto vrijedi i o reviziji direktive o obnovljivoj energiji. To je direktiva koja je dobro funkcionirala. 16% kvota e, do 2014. godine je bilo nešto što sada Europska unija ostvaruje i to je E, predviđeno dakle od 2020. godine. E, samo jedna europska zemlja nije e, čak bolja nego li što ciljevi predviđaju. Trebamo imati obnovljivu energiju i to sa konkurentnim cijenama. Međutim, moramo sve više napraviti kako bi se ostvarili ti ciljevi kroz nekoliko godina. Zaista svi predano radimo da se ostvare ciljevi iz te direktive. Međutim, kao što se pametno kaže u ovom izvješću, moramo se pozabaviti s periodom nakon 2020. godine. Tu će direktiva biti ključna. Imat ćemo također zakonodavstvo kojim će se regulirati e, tržište električnom energijom. Moramo također imati stabilne okvire za ulagače što će nam omogućiti da učinkovito ostvarimo ciljeve moramo se pozabaviti električnom energijom i njezinim tržištom i moramo imati novi okvir za ulaganje. To će biti odsudno želimo li privući ulaganja u obnovljive izvore energije. To je zaista veliki prioritet za Europu. U eh, reviziji direktive eh, želimo upravo raditi na onome što su zastupnici, što ste vi zastupnici napisali u amandmanima. Sustave grijenja i hlađenja, e, jačanje uloge potrošača. Moramo e, smanjiti institucionalnu birokraciju e, koja usporava investicije u Europi. Čime se zapravo tu bavimo? Po pitanju ciljeva, oni za 2020. godinu već su spomenuti pokušavamo odrediti e, nacionalne ciljeve koje će biti polazište za ciljeve za 2030. godinu. Pomažemo državama članicama da ostvare te ciljeve. Električna energija, centralno grijanje i e, promet. U, na području prometa moramo mnogo toga ostvariti. Isto tako, jedan od ciljeva su E, planovi e, za obnovljivu energiju. E, moramo uspostaviti konvergenciju i sukladnost među nacionalnim sustavima. Na taj način će se olakšati situacija proizvođačima obnovljivih energija, a isto tako to će biti maksimalno učinkovito za tržište. Europska komisija radi na tome da poboljša održivost obnovljivih energija putem biomase. Tražimo praktičan pristup koji će zajamčiti štednje e, energije, smanjiti emisije i smanjiti birokraciju, naročito kada se radi o malim centralama i malim tvornicama. Htio bih naglasiti koliko je važna uloga parlamenta u izradi novih zakonodavnih prijedloga. Još jedan vrlo bitan aspekt o ciljevima koje želimo ostvariti, a to je da moramo mobilizirati nova sredstva, nova ulaganja u tom sektoru. EFSI to omogućuje i moramo se pametno koristiti Europskim fondom za strateška ulaganja. Države članice trebaju više koristiti taj instrument. Zaključno želim naglasiti da je komisija zaista zahvalna da postoje obave izvješća, a što se tiče budućih zakonodavnih prijedloga bit će on, to će sve biti uh, pokretač o, i misao vodilja e, svega što će nam trebati e, za smanjenje emisija i učinkovito korištenje energija u svjetlu onoga što je dogovoreno u Parizu. Hvala lijepa povjereniče Kanjete, a sada slijedi kolegica Petir u ime odbora Envi. Izvolite

Vielen Dank, Frau Kollegin Petir. Es folgt für den Ausschuss für regionale Entwicklung. Für eine Minute Herr Kollege Omarji. Gospodin Omarji, izvolite. Predsjedniče, hvala. COP21 je jasno ukazao na ključnu ulogu regija i gradova za u smjeru tranzicije ka društvu e, eh, niskougličnog eh, niskouglične proizvodnje. Mi mislimo da ovi fondovi mogu još dodatno dati svoj doprinos e, kao ostvarenju zadanih e, ciljeva glede obnovljivih energija. I naš odbor prvenstveno žali što fondovi za koheziju i za obnovljive energije su prešli sa 1,1 posto u razdoblju 2007. do 2013. na 1,4% za razdoblje od 2014. do 2020. Iz tog razloga pozivamo gradove i regije u Europi da iskoriste sve instrumente i udvostruče svoj trud, a osobito kada se radi o e, krajnje udaljenim regijama, mislimo da treba zacrtati ambiciozan cilj e, energetske autonomije. Hvala. Vielen Hvala lijepa kolega Omerđi. Kolega Bogović nije ovdje i zato riječ dajem kolegi Lize u ime odbora Envi. Hvala lijepa. Želim zahvaliti Markusu Piperu i svima koji su pomogli na izradi ovog e, izvješća. Postoje velika slaganja između odbora ITRE i ENVI E, mi želimo sigurnost za planiranje bitni dijelovi ove direktive ne smiju e, moraju se produžiti i, nakon 2020. Velike rasprave u oba odbora vodile su se o ciljevima e, i mi smo se izrazili za cilj od 40%. Ja sam također podupirao cilj od 40%, međutim to je nerealno E, mi tražimo 30, cilj od 30% i zato apeliramo na komisiju. Ja sam čuo da je na komisiji bilo diskusije o tome da li bi cilj trebalo e, povisiti taj cilj i međutim čuo sam da sam predsjednik komisije Jean-Claude Juncker nije za to. E, to je neprihvatljivo jer on je prije izbora obećavao više ciljeve, ono što je govorio prije izbora mora vrijediti nakon izbora. Hvala lijepa kolega Lize, sada ćemo čuti kolege e, u ime klubova zastupnika kao prvi kolega Bensen u ime e, Pučana. Hvala lijepa. E, Hvala lijepa. Govorit ću o obnovljivim o izvješću o e, obnovljivoj energiji, odnosno napretku na tom području izvješću gospođe Fermeo Lopez. Moramo pristupiti tome realno. Vrlo je važno da se ciljevi ostvare. Ako e, se ciljevi ne ostvare, ostaju tek mrtvo slovo na papiru. E, vrlo važno da ostvarivanje ciljeva jest da promijenimo način ponašanja. Države su usvojile ciljeve i postoji obaveza da se ti ciljevi ostvare. Moramo vidjeti koje obaveze postoje za 2030. godinu. I nadam se da ćemo ostvariti te ciljeve koje su pohvalni moramo to imati na umu danas prilikom glasanja. I ja e, također e, se zalažem za to da se provjere ciljevi vezani za obnovljive energije kao i za energetski miks koji bismo trebali postići u Europi kako bismo na taj način pridonijeli održivom razvoju, tržišnom natjecanju i otvaranju radnih mjesta. Važno je naći rješenja koja će biti dugoročna. Moramo ih prilagoditi uvjetima na tržištu gdje moramo smanjiti um, troškove vezane za proizvodnju obnovljivih energija. I um, moramo paziti isto tako gdje su tu nadležnosti, nadležnosti država članica i isto tako pomalo ukidanje državnih potpora za obnovljive e, energije. Mnogi prijedlozi nam se čini nerealnima i besmislenima. Nadam se da će moći otvoriti dobre ciljeve. Hvala lijepa kolega Benson. Sjedi kolega Pohe na dvije minute. Hvala. Hvala predsjedniče, hvala svima dame i gospodo, zahvaljujem gospodina Pivera na izvrsnoj suradnji i radu na ovom izvješću kao i reviziji direktive o energetskoj učinkovitosti. Ovo izvješće zaista je izvrstan temelj kako bi se ostvarili ciljevi doneseni na COP21, ali oni će se ostvariti samo ako imamo, e, učinimo nešto protiv manjkavosti te direktive. Ona je pretirano fleksibilna. Ako ništa ne promijenimo, nećemo ostvariti ciljevi do 2020. godine. Mislim da su kolege iz odbora ITRE vrlo jasno rekli da nam je potreban jasniji okvir. Ipak želim naglasiti važna pitanja iz te direktive, a to je cilj od 40% obnovljive energije, nešto na čemu parlament treba vrlo odlučno inzistirati, jer ako mi od toga odustanemo, jednostavno ćemo odustati od neovisnosti po pitanju e, fosilnih goriva. Mislim da bismo također u ovim izvješću se trebali obratiti i komisiji i državama članicama. Države članice moraju imati pozitivni stav, moramo ojačati članak 7. Potrebni su nam jasni ciljevi za akcijske planove o energetskoj učinkovitosti. Zaključno moram reći e, što se tiče revizije drugih e, uredbi. U parlamentu govorimo sada puno o emisijskim kvotama. Mi ne želimo da te zakonski propisi budu međusobno konkurentni. Ne, moramo imati suradnju među tim različitim propisima, a komisija treba u tome pomoći. Kolega Poh, prihvaćate li pitanje kolege Kristoforu? Izvolite kolega Kristoforu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ovo su teški dani zbog ciljeva koje si pokušamo, pokušavamo postaviti. Trenutno se time bavimo na nacionalnoj razini u mojoj zemlji. Mikrofon se nažalost isključio. Molimo vas upotrijebite drugi mikrofon. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Ja sam uvjeren da klimatološki aspekt u ovom pogledu je isti kao i energetski. Ne možemo govoriti o energiji, a pritom ne razmišljati o okolišu. U mojoj zemlji e, imamo problema sa šumskim požarima na Cipru gdje e, su i ljudski životi ugroženi. Ispričavam se, upotrebili ste plavi karton i zato trebate uputiti pitanje govorniku. Imate samo 30 sekundi vremena, a već ste e, to iskoristili. Izvolite. Mikrofon mora biti uključen kako možemo mobilizirati mi kao Europska unija, europske fondove kako bi u energetske ciljeve ugradili i ciljeve što se tiče zaštite okoliša i kako bismo e, uklonili štete koje su nastale zbog ovih ogromnih e, požara na Cipru. Hvala. Ja sam citirao e, to, a i komisija je citirala upravo tu činjenicu. Borba za, protiv klimatskih promjena mora se koncentrirati na ulaganja i to sa e, investicijskim fondovima, a ovih 40% omogućit će bolje korištenje obnovljivih izvora energije. Međutim, ne znam kako je to vezano sa požarima na Cipru. Hvala lijepa kolege Pohe. Sada na minutu i pol riječ ima kolegica Van Bosuit. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući kolege. Danas glasamo o dva vrlo važna izvješća u području energetike. Dakle, jedan je o E, energetsku učinkovitost i drugi obnovljivoj energiji. Iako zemlje članice se slažu u vezi sa ciljevima, Europski parlament prijeti da će e, te e, to poremetiti time što želi postaviti neralno visoke ciljeve. Kao prvo želimo upotrebljavati manje energije, a tu imamo veliki potencijal. Gotovo polovica energije upotrebljava se kod nas za grijanje i hlađenje, a mnogo te energije se doslovno gubi kroz prozore i vrata. Dakle, ako se koncentriramo na energetsku učinkovitost, osigurat ćemo da će naši građani imati koristi od e, tih e, investicija. Što se tiče obnovljive energije, po mom mišljenju parlament ne bi trebao usvajati ciljeve koji su neizvedivi, nerealni. Moramo biti ambiciozni, ali moramo ostati i realistični. Obvezujući nacionalni ciljevi koje je e, izvjestitelj predložio nisu realistični. Jasno, neke zemlje članice će morati posegnuti za obnovljivom energijom izvan svojih granica kako bi postigli ciljeve. A kakvog smisla e, ima postavljati uopće nacionalne ciljeve? Dajmo se koncentrirati, ajmo se koncentrirati na evropske e, ciljeve. Hvala lijepa gospođo Van Bosoet, a sada gospodin Gerbrad ima riječ na jednu pol minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ova dva izvješća E, riječ je o tome da će oko 2015 da su 2015. investicije u e, obnovljivu energiju bili dvostruko veći nego investicije u e, fosilna goriva i to ne zato što je to dobro za okoliš, nego zato što je to najjeftinija energija. Dakle, Europa gubi vodeću ulogu e, kao u, na ovom području, a to je vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Investicije su kod nas pale za 21%, dok se u ostatku svijeta e, taj, e, te, su se te investicije povećale ovo čega smo svjedoci je jedna utrka na globalnoj razini, utrka za e, jeftinom e, energijom, a to je obnovljiva energija. E, također je i čista, to je divan nus, divna pojava. dakle možemo, imamo priliku imati jeftinu i obnovljivu energiju. E, posljednje što nam je tu potrebno je konzervativizam, Potrebna nam je, potreba nam je jači europski fokus sa ambicioznim obvezujućim e, ciljevima i pozivam komisiju da u svojim ciljevima koje će predočiti u rujnu da se odluči za e, ambiciozne i obvezujuće ciljeve. Hvala lijepa. Nisam siguran da li kolega želi postaviti pitanje. Da li ćete prihvatiti, prihvaćate li pitanje? Da, izvolite kolega. E, moje ime je Rope. Ja se slažem sa ovim što ste upravo rekli potrebna nam je regulativa. Međutim, znamo da e, projekt pod nazivom Sjeverni tok 2 e, je e, sve više dobiva na snazi i kancelarka Merkel je dala zeleno svjetlo. Da li to znači da će naši e, dobri ciljevi ostati mrtvo slovo na papiru kada e, sjeverni tok dosegne Europu, ćemo govoriti o obnovljivim izvorima energije. Hvala lijepa. E, potpuno se slažem sa kolegom. Ja ne mislim da je sjeverni tok dva pametan projekt i ono što je još više zabrinjavajuće je da napredak prema istinskoj Europskoj energetskoj uniji je usporen od strane naših zemalja članica. Nama je potrebna samo jedna energetska unija, a ne 28 različitih politika u području energetike. To je e, glavni e, fokus e, koji bismo mi trebali imati pred sobom u Europi. Hvala lijepa kolega Gerbrandi, a sada na minutu i pol riječ ima Benita Zilouga Xavier. Zilouga, hvala lijepa. Kada govorimo o energiji, e, meni je zadovoljstvo što imam priliku e, sudjelovati u ovoj raspravi. Posljednji put kada je velika je velika koalicija zapravo e, mi praktički onemogućila da govorim. Sljedeći put kada dođem na plenarnu sjednicu htio bih dobiti direktne odgovore od komisije na moja pitanja u vezi sa energetskom učinkovitosti, u vezi sa poreznim mjerama i slično. mi ćemo u Španjolskoj održati jednu veliku konferenciju o onome što se događa na polju energetske učinkovitosti, a to e, nije nepovezano s onim e, sa e, panamskim dokumentima. Dakle, ono što je bitno su obveze za sve naše zemlje članice kako bismo mogli imati stabilno tržište za energiju iz obnovljivih izvora. To je ono što moja zemlja radi. Dakle, e, u mojoj zemlji je postalo zločin e, investirati u e, energiju iz obnovljivih izvora. Dakle, ja pozivam da uložimo veće napore kako bismo postigli naše cilje u EU. Hvala lijepa. Sada bih htio nakratko prekinuti raspravu.